lipnja 2015. Podsjećam da za ovu točku dnevnog reda nemamo spontano javljanje za riječ, ali prihvatit ćemo pitanje e, temelja plavog kartona. E, dajem e, riječ gospodinu Sanderu. Uvaženi zastupnici parlamenta predsjedniče. Prije nego što krenemo u e, ove točke dnevnog reda, ovo je posljednja plenarna sjednica e, parlamenta pod latvijskim predsjedanjem. I to na dan kada moja zemlja e, slavi važnu proslavu i važan dan u nacionalnom programu. Evo, govorit ću stoga latvijski. Latvijsko predsjedništvo eh, završava svoje predsjedanje ovom važnom raspravom pripremom za Europsko vijeće. Ovo je doista eh, vrlo važno događanje kojim će biti zaključen europski semestar. Eh, dnevni red dolazećeg Europskog vijeća je vrlo zgusnut. Šefovi vlada i država odlučivati će o pitanjima migracija, sigurnosti i ekonomskog upravljanja. A pre nego što krenemo daljnje detalje, željela, željela bih nešto reći o neformalnom e, sastanku e, šefova države vlada Eurozone e, koji je sazvan temeljem inicijative gospodina Tuska. Cilj je bio stvoriti više jasnoće u pogledu grčke situacije, šefovi država i vlada razmijenili su mišljenje o situaciji u Grčkoj te raspravljali napredak e, u pregovorima između Grčke i međunarodnih vjerovnika. Ovim sastankom predsjednik Tusk želio je promijeniti sadašnju dinamiku pregovora i dati joj novi pozitivni impuls. Sastanak u ponedjeljak svakako dao je taj pozitivni impuls, kao što je najava predsjednik Tusk i u skladu sa inicijalnim e, odlukom međunarodnih e, kreditora. E, sada Grčka ide u pravom smjeru. Naime, to je ta sada teško je uslijediti podupreti aktivnostima. Grčka i međunarodni mjerovnici sada rade zajedno kako bi se postigao rezultat i finalizirao rad eh, na elementima plana reforme koji bi se mogao prezentirati sutra šefovima države i vlada. Uvaženi zastupnici, a vraćajući se sada na agendu Europskog vijeća, želim krenuti s pitanjem eh, migracija. Dakle, migracija će svakako biti jedno od najvažnijih pitanja o kojima će se sutra raspravljati na Europskom vijeću. Kao što svi dobro znadete, već u travnju 2015. vijeće osvojilo odluku o izvanrednim mjerama kako bi se spriječile daljne smrti na moru i pronašli novi načini za e, odgovor na pitanje krimčarenja ljudi. I mnogi i Europski parlament smatrali su da ishodi e, Europskog vijeća u tom e, trenutku nisu bili dovoljni. I želim već sad u ovom trenutku reći da nije bio zadatak niti zadaća Europskog vijeća u tom trenutku razriješiti sve potencijalne probleme u pitanju migracija. Naime, ne postoje e, brza rješenja za ovu situaciju, a dugoročno rješenje može biti e, utvrđeno samo ciljanim, holističkim i uravnoteženim pristupom koji se sustavno primjenjuje korak po korak. Sutra će se voditi rasprava u Europskom vijeću koji će biti sljedeći korak u provedbi ovog pristupa, a u nekoliko mjeseci koji su protekli od sastanka u travnju Europskog vijeća, vijeće i komisija e, dali su veliki doprinos pronalaženju rješenja, a predsjedništvo zajedno sa komisijom i službom za vanjsko djelovanje podnijeli su predsjedniku vijeća hodogram za provedbu odluka donesenih na vijeću u travnju i komisija objavila izvješće o programu Europske unije u području migracija, vijeće je odmah krenulo raditi na raznim aspektima kao i na specifičnim aspektima za provedbu elemenata migracijskog programa. Sutra će se vijeće posebno osvrnuti na tri elementa ove politike. Kao prvo, preseljenje, E, reintegracija, nadalje povrat, povratak i ponovni prihvat i treće suradnja sa zemljama, e, zemljama podrijetla i e, tranzitnim zemljama. To su povezani elementi. Jedan integrani pristup omogućio bi zaštitu onima kojima je to potrebno. A istovremeno to nije dovoljno te stvari e, trebaju biti povezane sa učinkovitim sustavom povratka ilegalnih migranata. Naime, nije tajna da trenutno se vode teški pregovori u komisiji o premještanju e, izbjeglica. E, juče se vodila rasprava na vijeću za opće poslove koja je pokazala da je potreban konsenzus kako bi se pronašlo rješenje za izazove migracija te pronaći ravnotežu između solidarnosti i odgovarnosti koji tvore važan dio migracijske politike Europske unije. Ministri su pokazali spremnost da pronađu solidarnost i rješenje da se riješi migracijski pritok. Također, e, svi razumiju da nam je potreban odgovarajući mehanizam kojim bismo odgovorili na ovu izuzetnu situaciju i koji bi omogućio pomoć e, zemljama koje su se našle na prvom udaru ovog problema, a istovremeno moramo pronaći rješenja e, politička i tehnička pitanja. Zemlje članice imaju različita mišljenja o tome kako bi Europska unija trebala odgovoriti i što bi trebala biti uloga i koja uloga bi trebala biti svake zemlje članice. Tim više, e, Europsko vijeće treba biti uključeno u to, te E, izvijestiti o sljedećim odlukama koje će se donijeti. Pitanje migracije osjetljivo je pitanje koje traži uravnotežen pristup e, i tu ne postoje brza i laka rješenja. E, neke informacije su se čule danas da Mađarska unilateralno prestaje primjenjivati Dublinski sustav unilateralni aktivnosti nisu rješenje. Samo dijalog i zajedničko djelovanje i konzistentna primjena akija mogu biti rješenje za sadašnje izazove. Ali kao što sam rekla, najvažniji je holistički pristup eh, koji se eh, implementira u praksu i daje potporu kratkoročno, ali i radi, i radi na iznalaženju dugoročnih e, rješenja, jer već sada je jasno da će migracijski izazovi na našoj agendi ostati još dugo vremena, te da će se intenzivni e, rad nastaviti nakon Europskog vijeća. Uvaženi zastupnici, sljedeća točka dnevnog reda Europskog vijeća odnosi se na sigurnosne izazove Interna i vanjska sigurnost Europske unije sada se nalazi pod velikim pritiskom. Europa i svijet općenito znatno su se promijenili. Trenutno živimo u vrlo teškoj geopolitičkoj situaciji. Europsko vijeće e, bavit će se ode onime što je odrađeno po pitanju interne sigurnosti i tijekom latvijskog predsjedanja vijeće je učinilo mnogo na jačanju sigurnosti u Europskoj uniji. 16. Eh, lipnja vijeće je potvrdilo i odobrilo eh, obnovljenu strategiju sigurnosti, interne sigurnosti Europske unije, a eh, uzeti u obzir i doprinos Europskog parlamenta. Osigurali smo napredak u nekoliko pitanja, jačanje i razmjene informacije između nadležnih tijela zemalja članica, te od 1. srpnja Europska jedinica za E, upućivanje na internetske sadržaje također će e, početi raditi dakle sa prijavljenim internetskim sadržajima te, će se i jačati provjere na vanjskim granicama Europske unije te će se dalje raditi na direktivi o popisu imena putnika i također e, tra, vijeće traži od Europskog parlamenta da ponovi svoj stav da su spremni na pokretanje trijaloga. Nadalje, kao i kod pitanja migracija, e, predsjedništvo u suradnji sa službom za vanjsko djelovanje pripremilo i podnijeće Europskom vijeću izvješću ono što je onom što je učinjeno u borbi protiv terorizma. Kad govorimo o vanjskim aspektima, Europsko vijeće raspravljati će o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici, te će se procjenjivati napredak od zaključaka vijeća iz 2013. Znači, e, sjednice u e, prosincu, znači sada će situacija i biti drugačiji i važno je e, reći da smo se sporazumili o tome da se krene nova operacija UNAFOR MED u sredozemlju i zato nam je potrebna nova strategija, te će Europsko vijeće zatražiti od visoke predstavnice da pripremi tu novu strategiju. Te ćemo također zatražiti od visoke predstavnice da e, vodi e, rad na pripremi strateške komunikacije. To je važan korak e, za borbu protiv dezinformacijske kampanje koje vode treće strane. Također i jučer su se nastavile rasprave u Vijeću za opće poslove da se iznađe mogućnost za jačanje strateške komunikacije Europske unije. Novi izazovi pokazali su da bismo trebali surađivati zajedno u borbi protiv novih hibridnih prijetnji. Stoga na pozitivan način primamo na znanje odluku od 18. svibnja Vijeća za opće poslove e, za pripremu prijedloga o tome kako se e, boriti protiv hibridnih prijetnji te pripremiti takve prijedloge do kraja godine. Očekujemo da će vijeće zatražiti mobilizaciju instrumenta Europske unije, te kao predsjedništvo očekujemo da će ova pitanja ostati na dnevnom redu Europskog vijeća e, i to na redovnoj osnovi. Se naravno na dnevnom redu sada znači će se i pitanja koja se odnose na gospodarstvo svakako. E, ekonomski pokazatelji pokazuju da se situacija poboljšavlja, e, gospodarstvo će porasti za 1,8%, a u sljedećoj godini oporavak bi mogao dostići čak 2,1%. Razina nezaposlenosti je u padu. Pozitivni rezultati E, rezultat su vanjskih politika i provedenih politika, vanjskih okolnosti i provedenih politika, ali to je tek početak i moramo raditi na tome da osiguramo dugoročni dugotrajni rast. U e, e, godišnjem koordinacijskom ciklusu politika, dakle europskom semestru koji je upravo završio, tri su prioriteta navedena za promicanje investicija, provođenje strukturnih reforma i eh, mudre fiskalne politike. U skladu s ovim prioritetima svaka zemlja članica eh, dobila je preporuke za vlastite zemlje usvojene na vijeću za opće poslove koje će biti odobrene na Europskom vijeću. sa tu bet kas eh, Čujem da imamo tehnički problem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 čiji mikrofon uzrokuje poteškoće samo čas. Please. deputati. Dakle, uvaženi zastupnici, kao što sam već rekla, u području ekonomskog upravljanja jedan od prioriteta latvijskog predsjedništva je osigurati uspješnu implementaciju e, europskog semestra u novom poboljšanom obliku Analiza za svaku zemlju objavljena ove godine ranije, te je više pozornosti posvećeno preporukama po pojedinim zemljama. Ovime se e, podupire provedba e, strukturnih reforma koje su važne za poboljšanje europske konkurentnosti i oporava gospodarstva u Europi. Latinsko predsjedništvo e, osigurao je dobar temelj za redovne rasprave o nekim najvažnijim strukturnim reformama, te vijeće učinilo e, puno kako bi se osigurali predvjeti za dugoročni održiv e, gospodarski rast. Evo nekoliko primjera. Prije svega u rekordno kratkom vremenu uspjeli smo se dogovoriti e, osnivanje Europskog investicijskog fonda i od srca zahvaljujem Europskom parlamentu i komisiji koji su darili svoj dio posla e, koji će nadamo se rezultirati pozitivnim e, glasnim danas. Drugo, u ovih šest mjeseci vijeće je posvetilo puno pozornosti korištenju potencijala jedinstvenog tržišta kako bi se smanjile prepreke i e, odredili prioriteti digitalnog jedinstvenog tržišta jer znamo ako se ne prilagodimo izazovima digitalnog doba izgubit e, ćemo mogućnost e, rasta u području zapošljavanja i konkurentnosti. E, digitalne tehnologije igraju posebno važnu ulogu u inovacijama i ekonomskom rastu, što su također rekli i ministri na vijeću. Stoga uzimajući u obzir strategiju Komisije o digitalnom tržištu, vijeće će posebice posvetiti pozornost ovim pitanjima koja će obuhvatiti niz pitanja, ne samo prepreke i dobro funkcionirajuće digitalno tržište, a od vijeća očekujemo, Europskog vijeća očekujemo daljnje impulse za finalizaciju najvažnijih pravnih akata za finalizaciju Europskog e, digitala. E, latvijsko predsjedništvo čini sve što može kako bi se postigao napredak o uredbi za zaštitu podataka, telekom, tržištu telekomunikacija i sigurnosti e, mreža, dakle odgovarajuće direktive, a svakako vijeće će svakako obratiti pozornost i na finalizaciju Europske e, ekonomske monetarne unije. 22. lipnja Objavljeno je izvješće pet predsjednika i Europsko vijeće provesti će prvu raspravu o ovom pitanju i tijekom luksemburškog predsjedanja nastaviti će se rad na pitanjima koja su iznesena u izvješću pet predsjednika u svim formatima vijeća, a u odnosu na preporuke kako na najbolji način upravljati ekonomskom i monetarnom unijom a sutra će šefovi vlada i država to raspravljati i ne bih željela sada već unaprijed <laughs> govoriti o tome o čemu će oni sutra raspravljati, međutim po mom mišljenju tu postoji niz dobrih ideja kako bi Europska monetarna unija e, postala održivijom te kako bi se finalizirale strukture dugoročno. Te također želim naglasiti da treba puno toga učiniti na promicanju konvergencije. Razlike između članica eurozone mogu predstavljati prijetnju budućnosti Unije. Uvaženi zastupnici, kao što možete vidjeti, agenda dolazećeg Europskog vijeća doista je puna vrlo vrućih i važnih pitanja, a ja sam ovdje kako bih poslušala vaše komentare i vaša mišljenja i radujem se intenzivnoj i zanimljivoj raspravi. Zahvaljujem. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Timmermansu, podpredsjedniku komisije. Gospođo državna tajnice, dame i gospodo zastupnici. Kada je predsjednik Juncker govorio pred ovim parlamentom 15.7. prošle godine, rekao je da će mu prvi glavni zadatak biti obnoviti mostove u Europi. Zapravo e, graditi mostove u Europi i izvan Europe je europski zadatak. I iz tog razloga gospodin Juncker ne može ni biti danas ovdje sa vama, mada je htio sudjelovati na ovom e, sastanku. On trenutačno gradi mostove između Europske unije i Grčke. Sve ono što smo radili posljednjih e, nekoliko mjeseci je išlo istom smjeru. Gradili smo mostovi jer Europska unija je unija koja želi uključivati države, a ne isključivati. Što znači da moramo imati stalni dijalog koji će se temeljiti na razumijevanju i e, uzajamnom poštovanju. To nije uvijek jednostavno i nije uvijek lako, ali u tome možemo uspjeti ukoliko svi žele odraditi svoj dio posla. I mi moramo pronaći određeno rješenje i to ovog tjedna vezano uz Grčku. Sada nam vrijeme već ističe i moramo ići ravno do cilja. Nećemo imati produžetaka moramo odgovoriti na odgovor grčkog naroda, na zahtjeve grčkog naroda, a grčki narod je onaj koji najviše pati i to je ono što misli i predsjednik Juncker. Radimo e, za njih, za njihovo dobro kako bismo im pomogli da se bore protiv nezaposlenosti, protiv e, socijalnih neopravnosti i kako bi mogli izgraditi budućnost na zdravim i solidnim temeljima. To znači da moramo svi preuzeti odgovornost grčka vlada, euroskupina i MMF. Moramo svi zajedno raditi kako bi Grčka mogla ponovno e, ostvariti gospodarski e, razvoj, e, osnovati i otvoriti nova radna mjesta i kako bi mogla dalje ići kao prosperitetu. Kada budu svi uvjeti i ispunjeni, Europska komisija će aktivirati, odnosno ponovno aktivirati 35 milijardi eura iz europskog proračuna kao potporu Grčkoj. Predsjednik Juncker će u tom trenutku predložiti rješenja za e, poboljšanje apsorpcije europskih e, fondova i istovremeno će mobilizirati kroz prethodno financiranje značajne sume za E, projekte koji će omogućiti e, rast reala. Samo zajedničkim snagama ćemo pronaći prihvatljiv dogovor za sve i sigurni smo da ćemo to postići na europskom e, samitu koji će se održati u naredna dva dana. Graditi mostove to je nešto što moramo raditi i za vrijeme ovog Europskog vijeća. Najprije što se tiče pitanja migracija, vijeće je o tome, predstavnica vijeća je o tome govorila i mi moramo naravno se osvrnuti na pitanje migracija. Ja sam jučer e, prisustvovao na jednom od sastanaka na kojima smo bili iznenađeni e, time što neke države članice traže solidarnost, ali ne žele biti solidarne prema nekim drugim državama koje tu solidarnost trebaju. Dakle, svi se slažemo s činjenicom da trebamo odgovoriti na ovu humanitarnu e, krizu vezanu uz migracije i moramo to učiniti na ovaj ili onaj način, jer sve zemlje članice će se suočiti s ovim problemom prije ili kasnije. I rekli smo da je hitno dogovoriti se o svemu onome što se treba učiniti kako bi europska solidarnost zaista bila e, pretvorena e, iz riječi u dijela. i da pred svakom tragedijom na Mediteranu Europa ostane e, Europa koja će poštivati svoje vrijednosti i moramo učiniti nešto nakon ovakvih tragedija ne možemo samo reagirati putem izjava i riječi i šutnjom. Dakle, ono što možemo učiniti je da pružimo ruke svim onim nesretnim ljudima koji e, po cijenu života napuštaju svoju zemlju kako bi e, tražili međunarodnu zaštitu e, na koju imaju pravo. To je pitanje poštovanja i ljudskog dostojanstva. Moramo također konkretno izraziti našu solidarnost prema državama članicama koje se suočavaju sa ovim snažnim migracijskim pritiskom. Italija i Grčka, ali sutra bi to mogle biti i neke druge države članice. U svakom slučaju mehanizam solidarnosti je nužan i sada je trenutak da ga izgradimo. Moramo zajedno raditi na tome, a ne da radimo jedni protiv drugih. Moramo na tome raditi danas, a ne sutra. Ljudi umiru na Mediteranu. Moramo biti sasvim jasni. Ovdje ne govorimo o kvotama, već govorimo o ljudskim životima. Ne smije tu doći do nesporazuma. Govorimo o ključu za raspodjelu, a ne o kvotama na e, pravo na azil. Svi mi imamo tu obvezu solidarnosti. Predsjednik Juncker će braniti predloge komisije o premještanju i preselenju jer su to predlozi koji su nužni i koji jamče dobru ravnotežu između solidarnosti i odgovornosti. Niti jedna država članica e, nije predstavila bolje rješenje. u više navrata su rekli da ne žele takvo rješenje, ali nisu nam dali alternativni prijedlog. Stoga moram inzistirati na sljedećem. Raspodjela između država članica mora biti utemeljena na učinkovitim kriterijima jer iz iskustva znamo da ako se to radi na e, dobrovoljnoj osnovi to jednostavno ne funkcionira. Stoga ćemo se morati dogovoriti do kraja sedmog mjeseca o praktičnim modalitetima vezanim uz raspodjelu koja će biti solidarna i jednaka između država članica kako bi ove mjere mogle biti primijenjene što je prije moguće. E, trošak neaktivnosti može biti e, prevelik za imigrante, a Europa mora biti solidarna, preuzeti odgovornosti. Ako nismo solidarni sada, onda e, poričemo vrijednosti e, koje su nam svima bitne. Vrlo dobro znamo da određene države mogu se izjasniti za opt-in ili opt-out, ali Europska unija mora pomoći i mora u tome djelovati e, na solidaran i jedinstven način. Drago mi je što Irska, Norveška, Švicarska i Liechtenstein su rekle da će sudjelovati u ovom e, mehanizmu premještanja. Stoga pozivamo i druge zemlje da e, da krenu njihovim stopama. I moramo također biti velikodušni prema onima kojima je potrebna međunarodna zaštita, ali isto tako moramo biti stroge prema onima koji nemaju nikakvog razloga za ostajanje u Europi, niti im je potrebna međunarodna zaštita. Zbog toga smo dali predloge za jačanje naše politike po pitanju e, povratka i ponovne e, admisije. Sasvim je jasno da podrška našeg stanovništva za e, humanu politiku azila se smanjuje kada oni imaju osjećaj da ljudi koji nemaju pravo na azil zloupotrebljavaju sustav azila kako bi ostali u Europskoj uniji. Zato moramo se baviti e, ovim pitanjem sa obje strane i e, ne možemo se samo boriti protiv simptoma krize. Moramo ojačati našu suradnju sa zemljama podrijetla i tranzita kako bi se borili protiv uzroka krize. A znamo koji su to uzroci. Radi se o nestabilnosti, o ratu i siromaštvu Libiji, Siriji, Iraku i u cijeloj Africi. Tu također trebamo graditi mostove i raditi na podjeli odgovornosti i na boljoj suradnji sa afričkim partnerima i pod svaku cijenu države članice moraju povećati pomoć za razvoj. To je nužno. Moramo imati 0,7% sada, ne sutra, ne sljedeće godine, već sada. Što se tiče obrane, Ukrajina, Sirija, Bliski istok, Sjeverna Afrika. Kao što vidite, naše susjedstvo je sve nestabilnije i sve krhke i bili bismo ne, naivni ako bismo mislili da Europa može djelovati samo kroz takozvani soft power moramo imati integrirane kapacitete obrane. Tu se također radi o našoj vjerodostojnosti. Ne možemo samo e, preko noći izgraditi europsku vojsku, to je stari europski projekt, dugoročni europski projekt. Također ne možemo od Europske unije napraviti i protutežu NATO. Mi nismo konkurenti, mi smo partneri i moramo zajedno raditi i surađivati. Ono što nam je potrebno na području obrane je ojačana suradnja. To je nešto što predviđa i Lisabonski ugovor. Trebamo svi zajedno više raditi kako bismo bili bolji i kako se ne bi dijelili po e, nacijama i stoga danas 80% e, kapaciteta za obranu se e, financira iz nacionalnih E, izvora. Tu također moramo graditi više mostova, moramo surađivati po pitanju istraživanja i inovacija kako bismo zaista e, mogli odgovoriti na zajedničke izazove. I na kraju trebamo graditi mostove ka budućnosti i okončati zaključiti e, zajedničku bankovnu uniju, a istovremeno očuvati i unutarnje tržište. E, znamo da nas je euro zaštitio od krize. Bez eura bismo bili u veoma nezgodnoj situaciji i znamo da bi tu nacionalizmi e, jačali. No, e, međutim, sve to nam nije palo s neba. To je povezano sa našom vjerodostojnosti i to je povezano sa našom mogućnosti za primjenu politika za uravnotežen gospodarski rast, dobru konkurentnost, puno zaposlenost i prosperitet građana uz e, socijalne e, aspekte. Vidim da e, engleski prijevod dobro funkcionira. Temeljem predloga izvješća pet predsjednika Predsjednik Juncker je naravno tu htio da sudjeluje i predsjednik Schulz, to je bila njegova želja. U ovom izvješću imamo mapu puta za e, završavanje bankovne unije koja bi trebala biti pragmatična. Neke inicijative koje su predložene se trebaju primijeniti bez daljnjeg odlaganja. Prve mjere se trebaju poduzeti od strane institucija već od 1.7.2015. bi biti potrebno nešto više vremena. Ovo izvješće nam daje jasan smjer koji je bitar za građane i e, sve gospodarske aktere. Prva faza e, će se sastojati od produbljenja i to od danas do 6. mjeseca 2017. godine. Temelji se na postojećim instrumentima i ima za cilj e, ojačati konkurentnost i konvergentnosti, e, zaključiti gospodarsku monetarnu uniju i bankovnu uniju. Faza druga ovog zaključenja gospodarske monetarne unije će podrazumijevati nešto jače mjere, pravno obvezujuće kako bismo imali riznicu eurozone. E, već 2015. E, godine bismo trebali imati snažan okvir, naročito za one zemlje koje već imaju euro, a za sve one zemlje koje ga još nemaju. Zato mi predlažemo gospodarsku, financijsku, proračunsku i političku uniju. To nije cilj sam po sebi, već sredstvo kako bismo odgovorili na očekivanja naših građana i kako bismo pripremili Europsku uniju na buduće svjetske izazove. Jer Europa je više nego jedinstveno tržište ili jedinstvena valuta Europa je e, ambiciozan projekt za e, sve građane Europske unije. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, sada ću govoriti na e, nizozemskom. U Nizozemskoj je danas jedan poznati muzičar Temao preminuo i želim ga citirati jer su njegovi tekstovi zaista poznati i mislim da se mogu primijeniti i na ovo što se dešava u Europskom vijeću danas. I želim to uputiti svima onima koji su u Europskom vijeću da svi mi pripadamo svijetu, a da svijet pripada svima nama. Hvala. A nome del gruppo del Partito Popolare Europeo la parola U ime Pučana predajem riječ gospodinu Weberu. Predsjedniče, zastupnici, uvaženi kolege. E, danas bih se želio ograničiti na dvije e, stvari koje se raspravljaju na prvim granicama rasprava e, u vijeću. Prva stvar je eurozona i naša valuta u Europskoj uniji, naravno Grčka EPP e želi da Grčka ostane u eurozoni. Mi osjećamo e, kako da će e, ovih dana trebati donijeti teške odluke i zato Jean-Claude Juncker ima punu potporu našeg kluba i također što se tiče krize koju smo već osjetili prije pet godina, prije Ehm, i ranije moramo ipak biti sretni i ponosni na ono što smo uspjeli postići sa četiri druge zemlje, takozvane programske zemlje koje su sada uspjele izaći iz krize i ponovno su sretne na na pravi puta. Sada je ovaj tjedan treba riješiti pitanje Grčke. Prvo moram reći kolika je E, frustracija što smo izgubili toliko vremena na tehničke rasprave mjesecima, puno se pričalo i ništa nije proizašlo iz toga, samo smo izgubili beskonačno puno vremena jer Grčka i nova Grčka vlada nisu bili u stanju iznijeti nove konkretne predloge, a sada u ponedjeljak po prvi puta smo dobili, hvala Bogu, jedan tekst koji, mislim, eto, nakon pet e, mjeseci komunističke vlade treba doista pogledati što su ti novi političari postigli i što su pokrenuli. Naime, govori se da su oni preuzeli e, e, zemlju u slomu i sada što su oni postigli. Naime, u smo imali situaciju gdje je budžet imao malo, mali višak, a sada je taj višak istopljen, ponovno je budžet u deficitu E, do kraja mjeseca više se neće moći isplaćivati mirovine. U siječnju smo imali situaciju laganog rasta nakon godina katastrofalnih e, gospodarskih razvoja, čak i u siječnju postignut mali razvoj, a šta sad imamo? Tešku recesiju u Grčku više niko ne investira. Imali smo banke koje su bile donekle stabilne, a sada grčke banke stoje ponovno e, pred napadom na banke. Milijarde se podižu svaki dan jer vlastiti građani više nemaju povjerenja u financijske institucije a sada e, obećanja da sada bogati moraju platiti. Mislim, evo što je sada e, s tim obećanjem? Jesu li koji će morati platiti nešto? Mislim, njih je komunistička vlada u posljednjih pet minuta uništila. Ko, se što, što će s time biti. Dakle, evo to je bilanca koju sada imamo nakon pet mjeseci Ciprosove vlade. Pa ipak trudimo se, ipak se pregovara i klub EPP-a e, smatra da je upravo e, dodatnost jedna važna e, stvar, uvjetovanost važna stvar kod ove negativne spirale u kojoj se spušta Grčka. Dakle, doista nam je treba e, program e, s kojim će se kreditori dogovoriti sa e, Grčkom i osigurati neku perspektivu Grčkoj. I želim samo reći da je odabir na Ateni. Naime, mi trebamo predloge iz Atene o tome kako će se problemi rješavati. A trebamo također i parlamentarnu većinu u Ateni pod potpisi Cipras i se neće sami biti dovoljni da se povrati povjerenje Europljana. To je, dakle, situacija u kojoj se nalazimo i ipak možemo svi osjetiti frustraciju na prema našem klubu zbog e, ponašanja grčkih partnera. Pa ipak e, svi ćemo poduprijeti napore da Grčka ostane u eurozoni. To smo dužni ljudima u Grčkoj, ne vladi jer e, posljednjih dana tisuće je prosvjedovalo na ulicama Atene da žele ostati u eurozoni i pomoć e, Europe mole i mi iz EPP-a stojimo na strani tih ljudi. I sada druga stvar koju želim nešto reći, a to je migracijska tema o kojoj se raspravljalo. Naime, potrebni su nam legalni načini da e, oni koji trebaju našu potporu dođu do Europe. Što se tiče relokacije sirskih e, izbjeglica. To je dobar prijedlog, prijedlog koji zapravo nitko ne može odbiti, stoga podupiramo komisiju da ovdje ostane ustrena i da traži od e, država e, one izbjeglice iz Sirije koje UNHCR time definirao također i podupre ali kažemo ime kluba ako pogledamo o kojim se brojkama radi i kojim se zlouporabama radi. Naime, dvije trećine svih e, azilanta odbijeni su u Europskoj uniji. Ako to doista pogledamo, onda također moramo jasno reći da Europa mora raditi na tome da bolje osigura svoje vanjske granice i na vanjskim granicama se treba reći nekome e, ovaj čovjek smije ući, a ovaj čovjek bez legalnog razloga ne može ući i mora ostati vani. Naime, ne možemo, na primjer, e, zemlje pristupnice, kandidate za pristup, na primjer, koje je kao Srbija, na primjer, sada imamo izbjeglice iz Srbije. Mislim, moramo e, znati da se tu radi o sigurnim trećim državama. I kao i, na primjer, u Turskoj i što se tiče povrata odbijenih e, azilanta i također kod politike povrata Molim eh, eh, potpredsjednicu također da eh, intenzivira raspravu sa afričkim državama da se zaključe ti sporazumi o ponovnom prihvatu. Dakle, trebamo diferencirani pristup, pomoć onima kojima je potrebna, ali ne staviti sve u, istu, u isti lonac jer time se neće stati na kraj zlouporabama. Zahvaljujem. E, hvala za SED, gospodin Pitela. kari kolegi, Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege, želim se zahvaliti Latvijskom predsjedništvu na obavljenom radu i želim dati nekoliko komentara o ishodu pregovora sa Grčkom. No, međutim, rasprava je još uvijek u tijeku i podsjećam vas da nam je u veljači rečeno da smo našli dogovor. U travnju nam je također reklo da smo pronašli neko rješenje. Prošlog ponedjeljka smo također mislili da smo došli do rješenja i evo nadam se da ćemo ovog puta zaista doći do rješenja. No, međutim, međutim i dalje ima određenih kritika predstavnika MMF-a ili određenih e, osoba iz e, desnice, europske desnice. Žao mi je što netko koga cijenim, na primjer gospodin Weber, danas u tri sata nam kaže da grčka vlada i dalje mora davati neke predloge. Dakle, već postoji dogovor koji je na stolu zahvaljujući naporu predsjednika Junkera i Europske komisije koji su uspjeli uravnotežiti taj dogovor i preuzeti odgovornost. Ali ako već imamo dogovor, što onda čekamo? ne mogu ni zamisliti što bi se moglo desiti, bilo bi smijelo se e, zbog pitanja o procentu PDV u Grčkoj e, cijela Europa dovede u e, opasnu situaciju. Ako netko želi E, kasnite s ovim dogovorom zbog e, nekoliko milijardi, znajte da grešite. Mi nismo u vladi Ciprasa i znamo da vlade se smjenjuju zahvaljujući građanima. Ovdje ne dovodimo u pitanje vladu gospodina Ciprasa. Ono što se sad dovodi u pitanje to je spašavanje grčkog naroda i integritet eurozone. Stoga mislim da nije potrebno nastavljati ove tehničke pregovore jer nakon toga ćemo e, građanima pokazati da je ovo birokratska Europska unija bez bilo kakve druge vizije. Zahvaljujem se gospodinu Timmermansu koji je održao veoma strog i dobar govor, predvidljiv e, govor, e, ali mislim da to e, nije isti govor kao onaj koji ćemo čuti u vijeću. Nažalost, e, u Italiji sve radimo kako bismo spasili ljudske živote, a Mađarska na jednom e, na jednostran način jednostavno ne želi primijeniti E, mjere za imigrante. Ne znam zašto. Mađarska je također patila zbog e, podjele u Europi e, sa željeznom zavjesom i nije mi jasno zbog čega dovodi do ovakvih sada situacija. Znamo da će biti 40 tisuća imigranata koji će biti prihvaćeni u Europskoj uniji. Dobro imati taj e, takozvani one stop shop i mislim da sada neke države žele e, izraziti solidarnost, ali ne žele E, primijeniti mehanizam koji će biti pravno obvezujući. No što to znači? Zapravo objasnite mi što to znači da ne bismo trebali imati mehanizam za imigracije, da se tome trebamo usprotiviti. Pa što to znači sada? Nije mi jasno. Ovdje se radi o ozbiljnoj temi i ovdje e, zapravo uzima e, se igramo riječima. Moramo govoriti o samoj srži problema i pokazati da zaista možemo voditi Europu. Ako nismo sposobni voditi Europu, onda to trebamo reći vladama. Zašto se žalimo e, na e, jačanje populizma i euroskeptika u Europi. Pa to je sve rezultat nedostatka našeg djelovanja. Ako Orban radi ovo što radi sada, ako se države suprotstavljaju jedne drugima, to je sve rezultat našeg nedjelovanja, a ako budemo došli jednog dana do toga da donesemo jednoglasnu europsku odluku, onda ćemo uspjeti savladati sve ove prepreke i probleme. Usprkos određenih problema manjina u e, ovoj vječnici, mi smo uvijek uspjevali zauzeti jako stajalište koje i ovim, ovim putem u ovom izlaganju želim izraziti. Hvala. A nome del dei conservatori riformisti u ime europskih konzervativaca i reformista gospodin Kamal imate riječ. hvala dopustite da čestitam i latinskom predsjedništvu. Znam da je ovo vaše zadnje zasjedanje u, svojstvu predsjedništva. Jedan od problema konkurentnosti je isu Evo ovdje što uvijek prodilažemo više Europi, više e, pravila, a mi u EKR-u vodimo kampanju protiv, e, e, protiv administracije i Evo, sada imamo e, sastanak na vrhu za Grčku i krizu, a ovdje, ovdje sada nudimo rješenja u vidu e, te i zaplasta. Dakle, da li ćemo tako e, riješiti problem? Umjesto da im damo lijek, mi im nudimo povoje. Dakle, i vidjet ćemo što će se desiti idućeg tjedna sa idućom e, krizom e, gdje ćemo opet ponuditi jednaki ne lijek. Do sljedeće grške krize i tako dalje sve do dana kad dođe do ponovnog spor, novog sporazuma i koliko će vremena proći prije nego se vratimo u ovaj isti dom i budemo raspravljali o istim raspravama, koliko će vremena proći prije nego što ostanemo bez flastera, koliko vremena e, ćemo još moći međusobno raspravljati. Sjeverne zemlje, sjeverne europske zemlje tvrde da si ne možemo pris, e, dopustiti i priuštiti Grčkoj Europskoj uniji. do transfera od e, iz bogatih zemalja do siromašnijih zemalja. I znate koliko će to trajati? Vječno, vjerojatno. I Grčka mora svoju ulogu odigrati. Znate, i riješiti svoje probleme. Vrijeme je da se prestane s, s flasterima. Ako se osvrnemo na krizu sredozemlju, tu nema jednostavnog rješenja što god ljudi tvrdili ne možemo pustiti ljude unutra, a ne možemo, ne možemo ne pustiti nikog unutra, a ne možemo ni pustiti sve unutra. Ali dok se ne, nađe rješenje, moramo naći neki način da spriječimo e, očajnike da idu u e, da se bacaju u sredozemlje. Europska komisija nalazi neka rješenja, no dok neke europske države mogu vjerojatno više toga poduzeti kako bi pomogle, predlaganje sustava kvota je pogrešno rješenje, jer umjesto suradnje komisija nudi prinudu. Umjesto da zemlje rade jedne s drugima, imamo zemlje koje se svađaju međusobno. Pa udružimo se u duhu suradnje kako bismo pomogli zemljama iz kojih dolaze ljudi koji e, su u problemima i to treba napraviti prije nego što se upuste na to putovanje, opasno putovanje. Dosta više sa zakrpama. Sigurnost i obrana, suradnja, koordinacija, a ne koherzija, ne prinuda. To su načela koji, koja bismo trebali slijediti i to zemlja po zemlja, izbori nakon izbora. To je ono što EKR stalno govori, Europa ne može nastaviti ovim putem, Europa se mora promijeniti. I kao što je predsjednik vlade Ujedinjene kraljevine David Cameron predložio reformu, nemojte vi misliti da je to samo popis želja Ujedinjene kraljevine, već prigoda da se ispune, da se naprave reforme cijele Europske unije. Možda bi e, manje Europske unije za sve nas bilo puno bolje rješenje. To su izazovi i prilika da se rješavamo, da, se, da sami rješavamo izazove unutar naših granica i izvan naših granica i preko naših granica. Hvala. U ime Aldea e, ima gospodin Verhofstadt. Najprije hvala predsjedniče. Najprije želim e, reći gospodinu Timmermansu da sam mislio da je na kraju počeo pjevati, ali ne, u biti nije. U svakom slučaju, samo želim reći da se potpuno slažem s onim što ste rekli o migracijama i o prijedlozima koje ste iznijeli. Jedina stvar koja mi je problematična je da morate biti dosljedni onda s tim. Jer sve ono što ste rekli je točno, ali ono što mi vidimo u Mađarskoj i ovo što je spomenuo gospodin Pitela je samo po sebi skandalozno jer to ide protiv pravne stečevine Europske unije, protiv zajedničkog pristupa i solidarnosti za koje se zalažete ovdje u ovom domu. Tako da se nadam da ćete sada na kraju drugog govora i narednih dana E, jasno reći da u ime komisije da ono što gospodin Orban radi da je protivno europskim pravilima i da to neće proći. To je ono što, što ću, na što ću pristati kada govorimo i o zidu i o svim drugim stvarima. Druga stvar tiče se Grčke. Mislim da moramo sklopiti sporazum jer nema drugog izbora nego da se e, napravi dogovor jer Grexit bi bio najgore gore rješenje za sve, najgore rješenje za grčki narod, jer prva stvar koja se tamo dešava jeste devaluacija i e, e, gubljenje kupovne moći od 30-40% povr svih ušteda i to bi bilo sigurno štetno i za Europu, jer to u biti e, govori kako sam euro nije stabilna valuta, može se ulaziti, izlaziti, to je poput, poput partija. Dakle, kad imate novaca ulazite, a kad, više, kad ostanete bez novca onda idete van. Dakle, mislim da ćemo ipak doći do rješenja, ali da li će to biti dugotrajno rješenje? Pa, to treba vidjeti, jer ono što, o čemu govorite je 7 milijardi iz e, drugog paketa. Mi ovdje ne govorimo o rješenju za Grčku, ovdje govorimo o tome kako dati tih zadnjih 7 milijardi iz e, drugog paketa i svi to znaju, svi o tome govore da bismo trebali raspravljati o trećem paketu. I apsolutno je nužno imati temeljno rješenje za Grčku jer nemamo temeljnog ključnog rješenja. Ključno rješenje za Grčku temeljeno na dva elementa, dragi kolege. Prvi je taj da u Grčkoj doista prestanu s klijentelističkim korumpiranim sustavom koji postoji, neotvaranje e, privatnog tržišta e, javnim sektorom, ništa tu nije napravljeno. Ne radi se tu o e, sitnim uštedama na sitnim niskim mirovinama ili niskim plaćama, već se radi o promjeni socijalnog te ne dešava niti s ovim sporazum, dogovorom koji sklapaju sada. A druga stvar je da treba strukturno rješenje ja mislim da je bilo puno bolje prije tri godine da se tada riješio problem, a sada se bavimo situacijom u kojoj zemlja poput Grčke traži za novce, a onda mi kažemo, e, drugi kažu, e, ne, nećemo dati novce pomoći Grškoj, što smo mi dobili? Svi trebaju imati jednaku pomoć u budućnosti. Tako je trebao postupiti. I konačno što se tiče ovog izvješća, zadovoljan sam ovim izvješćem u kojem se popunjuje Europska ekonomska i monetarna unija, gospodin Timerman s ovim dokumentom pet predsjednika. Dakle, to je dobar temelj, to nije e, kompletirano. Ovaj fond za pomoć, je, to je sve dobra, dobar temelj. Nadam se da parlament može podržati taj pristup i E sad, kad sam to rekao, moram ponoviti još jednu stvar, to sam već izravno rekao u susretu s gospodinom Pitelom i gospodinom Weberom. Mi, ćemo glasati za 4-5 sati o izvješću, o izvješću Beres. Pa o čemu mi tu govorimo? Izvješće Beres o kojem ćemo glasati ima manje ambicije nego ovaj dokument pet predsjednika. Pa što mi to radimo? Ovaj parlament koji je uvijek bio u prvom redu kada se radi o gospodarskom upravljanju Europskoj uniji, glasat će o e, izvješću koje se time uopće niti ne bavi. Gospodine Weber, ja znam kako stvari funkcioniraju. Mislim, vi ste e, sklopili sitne dogovore i ispada da je to izvješće na vlastnu inicijativu i tako dalje. Vjerujte mi, ja sam vidio e, bolje, e, bolja izvješća koja je sastavila Pervan Berest. Ona je puno pametnija žena od ovog nego što ovo izvješće ukazuje. Dakle, mi ćemo reći prije što započne e, glasanje predsjedniče da se to vrati na odbor jer je ovo u potpunosti ludo i beskorisno i svim kolegama ovdje to kažem, osobito ljudima iz redova Pučana, sada početi glasati o izvješću koje je već maknuto, e, upravo treba ga maknuti zato što je predsjednik Juncker napravio već e, i pet predsjednika napravio dobar prijedlog. u ime Guea. Gospodin Papadimulis ima riječ. Ti deftera i da nakinošiš. Najviše hvala predsjedniče. U ponedjeljak smo čuli neke najave i izjave gdje je rečeno da je rješenje gdje je najavljeno rješenje za greški problem tu je najavljeno od strane komisije da je ovo dobar temelj za eh, sastanak na vrhu, svi su rekli da smo na korak od sklapanja sporazuma i onda odjednom je došlo do internog podrivanja od strane e, eh, MF-a koji predstavljaju i nekih drugih eh, interesnih skupina koji predstavljaju manjinu u Europskoj uniji Tu se radi o želju biti da se ponizi grčki narod. Tu se dovodi u pitanje da li mi uopće trebamo eh, poštivati pravila i samu demokraciju. Grčka vlada u suradnji sa službama komisije iznijela je prijedlog u kojem se jamči javno, valjano javno financiranje i primarni višak gdje se iznose razni načini za borbu protiv birokracije, klientelizma, e, i gdje se e, staje u kraj preuranjenom umirovljenju tisuća ljudi. Gospodine Weber, ja mislim da je vrijeme za sve da dođemo do pravog rješenja kako bismo izbacili iz svačeg vokabulara izraz Grexit. Tako da Grci, Grčka mogu krenuti putem gospodarskog rasta i nemojmo si zabijati glavu pjesak gospodo iz redova EKR-a. S trojkom su želje već ostvarene. Vidite da je za trećinu smanjena, smanjena, smanjene su plaće i mirovine, kad vidite koja je stopa recesije, kad vidite da je zaduženost e, prešla sa 120 na 180% BDP-a, da, moramo mi srediti svoje vlastite račune, ali kako napraviti održiv, stvoriti održivu osnovu za budućnost. Mi slijedimo prijedloge, a sada Međunarodni monetarni fond kaže da nije zadovoljan s ekvivalentnim učincima jer bi to bi predstavljalo oporezivanje bogatih, a to bi bilo 50.000 tisuća e, eura e, poreza e, više, a imamo toliku stopu nezaposlenosti. Poruka danas mora biti jasna, mora doći do žurnog rješenja, ono je spremno. U svakom slučaju, gospodine Timmermans, trebate raditi na temelju, na tom temelju Međunarodni monetarni fond ne treba biti glavni eh, igrač u europskim poslovima. Poštujemo demokraciju, Grke i grčku vladu, oni su spremni surađivati, ali Grci neće pokleknuti i dopustiti da ih se na taj način ponižava. Hvala u ime kluba Zelnih, e, gospodin Lambert ima riječ. Hvala predsjedavajući. Dragi kolege, sastojci za izlazak iz grčke krize su poznati. Tu se najprije radi o strukturnim reformama koje će omogućiti Grčkoj da dođe sebi i ovdje konkretno mislim na stvaranje socijalno pravednog e, oporezivanja, gospodarski opravdanog i koji će istovremeno imati na um zaštitu okoliša. Radi se o reformiranju mirovinskog sustava koji bi trebao postati financijski održiva istovremeno da poštuje e, prava najsiromašnijih i najfragilnijih e, umirovljenika. Zatim treba smanjiti vojni proračun, a nažalost moram reći da je Grška šampion cijelom NATO-u što se tiče vojnih ulaganja. Treba napraviti učinkovitu administraciju i boriti se učinkovito protiv eh, korupcije i klientelizma. To su prve stvari. Grčka vlada koja je u siječnju izabrana možda je kasno i ponekad nespretno eh, stao do znanja da je spremna e, eh, baciti se na posao. Ali druga stvar koja je važna jeste ulaganje. I svi znaju da je danas nemoguće za grško, grško gospodarstvo ulagati u Gršku. I zahvaljujem komisiji koja je glasom e, potpredsjednika Timmermansa ukazala na to da je komisija spremna za ulaganje. E, i želim, obraćam se e, komisiji Junkerov plan bi trebao biti prve, najviše usmjeren na zemlje kojima je to najviše potrebno, dakle Grčko. I treća stab, stvar, grčki je dug mora biti održivi, održiv i podnošljiv. 2010. je bio nepodnošljiv, 2012. je bio isto tako nakon prvog plana i sad je isto tako nakon drugog plana. I dodajem da strukturne reforme koje su nametnute Grčkoj da su pogoršale situaciju. Oni i one koji su odbijali uzeti razmatranje restrukturiranje grčkog duga su pokazali, dokazali tada, a i sada, bilo da su, da ne znaju o čemu govore glede gospodarstva ili e, su ukazali da zatvaraju oči e, pred situacijom ili ideološki hoće da e, samo dužnici plaćaju, a vjerovnici da užive. Dakle, danas ta, to restrukturiranje mora biti na dnevnom redu i moramo se čvrsto toga držati. Albert Einstein govorio je da je ludilo raditi i ponavljati i ponavljati, stalno ponavljati istu stvar očekujući drugačije rezultate. Nadam se da će umjesto ludila prevagnuti zajednička mudrost na sastanku vijeća. I znam da neki u, među vjerovnicima, e, među zemljama vjerovnicima, čak i u Europskoj središnjoj banci i e, Međunarodnom monetarnom fondu žele neuspjeh. Znam da žele e, izlazak e, Grčke iz europodručja. Znam to sigurno jer su mi to rekli i ne mogu shvatiti takvu neodgovornost jer znam da evo sad dolazak političkih snaga koje se E, koje, su drugačije od e, neke dominantne struje da mogu e, iritirati neke. Mislim da bi bilo neodgovorno odbaciti tu opciju jer bi ta opcija značila otvaranje puta onima a ima ih ovdje, straha od stigmatizacije, odbacivanja drugog, to je njihov posao u biti. Europa della libertà e della democrazia u ime FDD-a gospodin Notel ima riječ. Predsjedniče, tijekom prošlogodišnjih europskih izbora nama je rečeno da smo ludi kada smo govorili o europskoj, govorili o europskoj vojsci, a gospodin Timmermans je rekao da je to dugogodišnji E, da je to dugoročni europski cilj. Dakle, hvala vam gospodine Timerman što ste nam to razjasnili prije europskog referenduma. Dakle, meni je sada jasno da su tri glavne teme na ovom sastanku Europskog vijeća, to kako će se Europska unija baviti pitanjem migracije, zatim e, kontroverzni sporazum TTIP i naravno Grčka. Prvo, problemi o, e, u vezi s migracijom, Imamo određen broj britanskih predstavnika koji nisu mogli ovdje doći zbog kaosa koji je nastupio u Kaleu, tu ima štrajkove, e, kamioni su nagomilani i nastoje ući i auti nastojeći ući u jednu kraljevinu i posljedica toga jeste da je kanal pod Lamanšom blokiran. No ništa to nije spram onoga što se dešava drugdje. Pola milijuna migranata čekaju sredozemlju da dođu u Europsku uniju, a e, ima ih još pola milijuna koji hoće proći kroz Afriku i Bliski istok, a ono što ne znamo jeste tko su ti ljudi stvarno. Nama se kaže da ISIS koristi ovaj kaos kako bi uvez, u, uveo svoju e, zlu ideologiju na naš kontinent i što znači da e, sljedeći teroristički napad nije pitanje da li će do njega doći nego kad i gdje. Odgovor neće slijediti zajedničkom europskom e, politikom azila. Gospodine Timmermans, imam rješenje. Evo, rješenje je australijski pristup kojim ćemo zaštiti svoje granice i poslati jasnu poruku kako Europa nije porozna. Niti mi želimo TTIP mi znamo što vi hoćete s tim, pokazali ste nam to u Strasburu ranije ovog mjeseca, otkazali ste to glasanje, e, učutkali ste e, raspravu o tome, ignorirali ste dakle milijune e, europljana koji su opravdano zabrinuti s tim u vezi. Dajte da vam ja kažem, to je korporativna prevara koja će učiniti da, koja će uništiti farmere, mala srednja poduzeća i mnoge druge. To stavlja na raspolaganje neopravdano prednost e, e, krupnim, krupnom biznisu. Ima preko 40 tisuća lobista ovdje, ima ih više ovdje nego u Washingtonu. Stoga nije nikako iznenađenje da komisija i veliki klubovi zastupnika u ovom parlamentu podržavaju TTIP. Ljudi su zabrinuti zbog lošeg e, učinka TTIP-a morali bismo staviti, odbac, staviti po strance svoje e, političke e, razlike i ujedinice protiv ovoga. I konačno, moje misli upućene su u grčkom stanovništvu koji je Europska unija osiromašila. Vidimo koljevku demokracije kako je izložena prijetnji briselskih sileđija i to je nešto što izaziva mučninu. Dakle, stanimo zajedno protiv TTIP-a i budimo složni u podršci grčkog naroda. Hvala. Kako bi informacije bile u potpunosti točne i kompletne predsjednik Šulc odlučio je odgoditi glasanje i e, na plenarnom zasjedanju suvremeno je odlučeno da se odgodi ta rasprava. Dakle, niti rasprava, niti e, glasanje nisu bili anulirani, već su odgođeni. Gospodin Lopan ima riječ. Gospodine predsjedniče, vjerojatno ste gledali gdje sam u prvom redu, no znate, demokraciji je teško napredovati u ovom parlamentu, mi smo to već znali. Dakle, evo, spustila sam se već za nekoliko redova, preostalo mi ih još pet, ali ne želim da ovaj parlament kojem je toliko stalo do demokracije i do poštovanja svih klubova zastupnika, nadam se da će uspjeti naći rješenje i stati u kraj onome što e, je svima jasno da je e, grozna diskriminacija. Dame i gospodo zastupnici, pregovori koje trenutno vodi Europska unija s Grčkom su jako žestoki, Brisel ni, ni, na čemu ne, ne popušta, nameće Grčkoj ogromnu mjere štednje koja uništava tu zemlju, smanjanje, po, e, smanjanje PDV-a, E, plaća i e, mirovina je već unislo grčko gospodarstvo što nema nikakva smisla niti financijski gledano i traži se još jednog smrtnosnog e, groznog scenarija za Grčku. Svi znamo da Grčka koja ima 180% dug u vidu BDP-a ne može podržati to, a vi tražite još veću nepodnošljivu, apsolutno nepodnošljivu zaduženost i tako se primjenjuje robovlasništvo, robski odnos za E, za, za plaćanje duga, a to je solo 500 godina prije Isusa Krista ukinuo. Dakle, dopustite da vam kažem da je stvarno e, to velika regresija. Ako Cipras kaže da, će, da 30. lipnja neće moći plaćati, e, otplaćivati dug, to znači da će bankrotirati, će ići u stečaj Grčke banke. A mi znamo da tekst koji smo 2014. ovdje izglasali, mi smo ga prozvali zid, jedinstveni mehanizam za rješavanje. Dakle, bacate u zid, glavom u zid sve štedi središte iz Grčke. Jeste li rekli e, Europljama da to predstavlja zapljenu svih njihovih sredstava preko stotinu tisuća eura u slučaju potrebe dokapitalizacije grčkih banaka? Ne, vi ste to sakrili. Jeste li rekli da članak 6. omogućava Europskoj komisiji da smanji taj prag od otimanja e, od, sa 100 tisuća na koliko? 25, 6, 0 eura. Evo pročitat ću vam na brzinu taj članak 6. Iznos ciljan iznos, dakle tih 100.000 eura, može biti e, e, periodično e, izmijenjen imajući na umu situaciju gospodarsku situaciju u zemlji. Do, tog, do te revizije će, neće doći prije 3.7.2020. Osim, osim ako nepredviđeni događaji to učine da to mora ranije da bude napravljeno. Ovaj, ovo pravilo nije tiransko, već je i glupo kada europljani shvate vaše manevre onda će vaše želje za jedinstveni bankovni sustav biti uništeni, a to će onda navesti na fenomen bank run u situaciji krize. I vi ste pokušali još jednom spasiti dakle, euro bankovnom konfiskacijom sredstava europljana. Vi ste izglasali taj tekst, sakrili europljanima da ćete im otimati njihova sredstva u slučaju e, e, propasti e, njihovih banaka. Gospodine eh, potpredsjedniče i gospodo, vrijeme je da svaki narod ima na raspolaganju svoju nacionalnu valutu. La parola l'onorevole Papadakis non iscritto. U ime eh,